Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, good morning. I'm very sorry for... Dame i gospodo, dobro jutro. Ispričavam se zbog e, ovog blagog kašnjenja. To je zbog današnjeg prometa koji je vrlo gust u Briselu, a nadam se da je to i razlog zašto mnogi zastupnici nisu ovdje. No ipak moramo započeti, imamo dvije vrlo zanimljive točke na dnevnom redu. I ova saslušanja smo organizirali u suradnji sa dotičnim izaslanstvima. Prva točka na dnevnom redu je predstavljanje studije koja je izrađena na zahtjev mnogih izaslanstava i zbog toga mi je drago ovdje pozdraviti predstavnike i predsjednike delegacije za odnose sa jugoistočnom Azijom, gospodin Bujtekofer. Dobrodošli. Tema ove studije je sloboda mora, izazovi slobode mora, pomorska situacija u Aziji. I to će nam izložiti kontradmiral Patrik Rebar. Dobrodošli. On je znanstveni surednik u Zakladi za strateška istraživanja iz Pariza. Ovaj sastanak odbora SEDE koji se održava jučer i danas posvećen je uglavnom sigurnosnoj situaciji u Aziji. odnosno preciznije u jugoistočnoj Aziji. Jučer smo imali saslušanje posvećeno politici u Južnom Kineskom moru i Jugoistočnom Kineskom moru i razmatrali smo pitanja sigurnosti i obrane vezano uz Japan, a današnja studija također se bavi sličnim temama. Iako možda pokriva nešto šire područje, dakle bez daljnjeg odlaganja želim predati riječ gospodinu Butekoferu. ne, gospodin Butekofer ne želi uzeti riječ. Tako da onda dajem riječ kontraadmiralu Patriku Ebraru. Izvolite. Hvala. Hvala na vašoj dobrodošlici i na tome što ste me pozvali na ovo saslušanje. Kao uvod želim spomenuti razne geostrateške teorije Dakle, tu se spominje važnost Atlana s obzirom na Njemačku i u Rusiju, a u drugom slučaju imamo strategiju pomorskih sila, a tu su ključni SAD i Ujedinjena kraljevina. I također imamo kontinentalne sile koje imaju nadzor nad rubnim obalnim područjem. U tom kontekstu Azija je od ključne strateške važnosti i to je cilj eh, američke politike prema, odnosno bio cilj američke politike prema SSSR-u. Kina je dijelom obalnih područja, što je bio slučaj međutim početkom 20. stoljeća, ali to nije tako danas. Kina se može smatrati kontinentalnom i pomorskom silom e, s izuzećem e, njezinog ograničenog pristupa plavim vodama. Opet danas primjećujemo taj sukob između kontinentalnih, semikontinentalnih i pomorskih sila za nadzor ovog strateškog područja. Glavno vodeće načelo koje je navelo eh, do, dovedalo do izraze N klauzula jest nadzor nad morem i to nad morskim putovima, odnosno glavnim morskim putevima. Those lanes secure has become a Za nekoliko desetljeća Kina je postala druga, drugo gospodarstvo na svijetu i također je strateška sila koja temelji svoje pomorske kapacitete i svoju pomorsku snagu na vrlo čvrstim osnovama i to vrlo strpljivo. Kina je okružena polu zatvorenim morema koja su prilično plitka i uskim tjesnacima koji otvaraju put ka oceanima. Zbog toga Kina nastoji prikazati sve veći strateški interes u otvaranju neometanog pristupa Indijskom oceanu i e, Pacifičkom oceanu kako bi osigurala svoje pomorske putove. Sjeverno-zapadni Pacifik e, predstavlja logično produljenje vitalnog pomorskog područja Kine i održavanje mornaričkog prisutnosti u ovom području omogućuje Kini vršenje pritiska na moguće neprijatelje i na također organizaciju jedne dalekosežne obrane. U posljednjem desetljeću kineska mornarica je intenzivirala svoje aktivnosti obuke i vježbe. Sa stajališta Pekinga, Južno-Kinesko more, unutar eh, granice ili crte razgraničenja Povolaka je sastavni dio njezinog e, domaćeg područja, odnosno teritorija, što osigurava također i slobodu plovidbe njezinih plovila u tom području. Kina je osvojila više politika kojima se nadziru ili čak ograničavaju aktivnosti stranih plovila, što recimo se odnosi na nekineske ribarice. Na Indijskom oceanu Peking je uložio lanac luka na Indijskom oceanu koji se zove Niska bisera. Od prosinca 2009. godine kineska mornarica održava stalno prisustvo kod droga Afrike s dva ratna broda i opskrbnim brodom e, kojim se bore protiv piratstva i štite kinesku trgovačku flotu. Kina je potpisala jedan sporazum sa Džibutijem e, gdje Kina gradi svoju prvu vojnu predstražu i za Indiju ta strategija niske bisera je postala razlog za zabrinutost jer e, se stvara dojam vojnog okruženja od strane Kine zbog e, položaja luka i posebnog odnosa koji Peking ima s Pakistanom. Kineski interesi doprli su do sredozemlja, kao prvo iz komercijalnih razloga, a također nedavno sa raspoređivanjem ratnih brodova. Kina je izgradila kontejnersku platformu u Port Saidu u Egiptu i sad je i Pirej u kineskim rukama. U Alžiru jedna kineska tvrtka gradi novu luku, a alžirska mornarica je kupila patrolne, pa, patrolna plovila koja su proizvedena u Kini. Iako SAD nije ratificirao konvenciju, uspostavio je isključivo gospodarski pojas od 200 milja e, uz e, obale SAD-a i time se dopušta drugim zemljama pravo plovidbe unutar tog područja. Od tada Američke administracije stalno inzistiraju na središnje važnosti slobode plovidbe u njihovoj pomorskoj politici i dalje će provoditi svoje nacionalne interese u Južno-Kineskom moru na temelju tog stajališta. Kina i SAD imaju različita gledanja na slobodu plovidbe. Nespojivost njihovih stajališta je izvor napetosti u Južnokineskom moru, kao Japan i ostale zemlje u regiji. Kina je izrazila zabrinutost u vezi sa prijedlogom da strana vojna plovila dobiju dozvolu djelovanja unutar EZ, odnosno isključivo gospodarskog pojasa. Stajalište Pekinga o slobodi plovidbe u Južno-Kineskom moru i dalje nije potpuno određeno, nije jasno i mnogo ovisi o tumačenju statusa njihovih teritorijalnih potraživanja unutar crte razgraničenja. Washington ima također e, prilično široko tumačenje unclos s obzirom da se iste vojne aktivnosti dopuštaju u bilo kojem e, isključivom gospodarskom pojasu kao i na otvorenom moru. No, e, danas ta se interpretacija može dovesti u pitanje, naročito s proširenjem aktivnosti u brojnim isključivim gospodarskim pojasima. Dakle, i Kina i SAD imaju pravno prilično neodrživa stajališta. Kina zbog nedavne presude stalnog arbitražnog suda, a SAD zato jer još nisu, nije ratificirao konvenciju. 2011. godine SAD odlučio je promijeniti svoje stajalište prema području Azije i Pacifika. Glavni prioriteti ove strategije bili su jačanje saveza sa Japanom i Južnom Korejom, e, razvoj čvrstog partnerstva s Indijom i Indonezijom, jačanje regionalnih institucija, naročito ASEANA i izgradnja konstruktivnog odnosa sa Kinom, što je u skladu sa položajem Kine među ostalim zemljama kada je riječ o diplomatskim, vojnim i gospodarskim pitanjima. Predsjednik Obama je nastojao stvoriti okruženje u kojem bi vojni sukob postao nezamisliv. No, unutar e, obrambene zajednice SAD-a imamo dvije sukobljene struje. Kao prvo, smatra se da je sukup sa Kinom moguć, ako ne i neizbježan, i da se SAD treba pripremiti za to. A druga struja smatra da, naravno, gospodarski rast znači i više moći, što znači i više vojne moći i sile i stajališta SAD-a normalno je da se to nastoji suzbiti, ali taj će sukob e, se zadržati ipak u političkoj i gospodarskoj domeni. Washington smatra da je Peking, odnosno Kina, na zapreka njihovim interesima u SAD-u i provodi jednu mješovitu strategiju ponovnog uspostavljanja ravnoteže i suzbijanja kineskog e, rasućeg utjecaja kako bi zadržao svoju stratešku poziciju u regiji. Za stajališta Kine, Washington je usvojio neprijateljsku strategiju suzbijanja i SED i njihovo vojno pozicioniranje predstavlja značajnu prijetnju kineskoj nacionalnoj sigurnosti i njihovim interesima. Američka mornarica sa svojim e, veznicima će dalje nastojati zadržati prevlast u regiji, dok će Kina nastojati uspostaviti jednu sigurnu tampon zonu i poduzimati inicijativu na zapadu putem projekta Obor. Zemlje ASEAN e, žele mirne odnose između SAD-a i Kine i žele mogućnost surađivanja s obje nacije bez e, da budu prisiljene donositi odluku ili birati između jedne ili druge. Budući da ASEAN želi igrati središnju ulogu, odnosno razviti odnose sa velikim silama poput Kine, SAD-a i Indije, SAD može povećati svoju prisutnost u ASEANu uz poštivanje njihovog stališta i stoga SAD radi na razvoju odnosa sa nekim zemljama ASEANA koje su izložene kritikama zbog oslabljivanja regionalne suradnje. Prerano je još reći što točno predsjednik Trump namjerava postići u tom području jer je dao dvosmislene izjave što je također osporio i njegov državni tajnik. 2013. godine predsjednik Xi Jinping je najavio izgradnju jedinstvenog pojasa i na kraju 2014. godine Kina je osnovala banku za, Azijsku banku za ulaganje u infrastrukturu i također e, fond puta svile kojim se sponzoriraju azijski razvojni programi. Mnogi analitičari smatraju da je ta nova strategija nastala pod pritiskom američke politike i gospodarskog usporavanja Kine. Neki smatraju da je taj fond puta svile, mogućnost za razvoj zapadnih regija na gospodarskom području i također izbjegavanja sukoba sa SAD-om. Osim toga, Kina može poboljšati svoj međunarodni imidž i reputaciju kao odgovorna sila i može se bolje profilirati i kao globalna sila. Obor može prerasti u model za alternativno donošenje odluka na političkoj razini i može poslužiti i kao sredstvo za stvaranje novog gospodarskog i političkog ustroja na globalnom planu. Reakcije na inicijativu obor idu od e, oduševljenih, naročito na gospodarskom planu, do vrlo skeptičnih. Američka vlada ima selektivnu reakciju na to. Neki američki službenici su hvalili značaj obora s druge strane. U nekim konkretnim područjima gdje je potrebna pomoć Kine, poput održavanja stabilnosti i razvoja u Središnjoj Aziji, SAD je ipak e, izrazio određeni oprez i pokazao otvorenost ka suradnji. No istovremeno, ako se obor e, smatra rivalom novom, e, odnosno novim TTP-om, tu možemo reći da SAD vrši otvoreni pritisak na Južnu Koreju i Australiju da se ne priključe kineskim fondovima. Među zemljama asean reakcije su bile ublažene. Malezija i Indonezija su podržali inicijativu, Vjetnam je vrlo sumnjičav, a Myanmar je potpisao sporazum sa Kinom koji je doveo do izgradnje e, e, željezničke veze. Indija je i dalje sumnjičava i stalno izražava brinutost u vezi sa sve jačim prisustvom Kine na strateškom i gospodarskom planu. U Šrilanci kineski program Luka je obustavljen. U Australiji Kina je izložena kritikama zbog e, korištenja financijskih sredstava za stjecanje prevlasti u manjim gospodarstvima, dugoročnom kontrolom infrastrukture, prirodnim resursima i s time povezanim e, stjecanjem zemlje, a također i nuđenjem nepovoljnih e, uvjeta kreditiranja za zajmove za izgradnju infrastrukture. Unatoč e, gospodarskoj prirodi programa odbor, e, kritičari smatraju da se obor također postavlja i kao mehanizam za održavanje regionalne sigurnosti, a postoje i otvorena pitanja u vezi sa e, budućom ulogom vojske u zaštiti kineskih objekata koji su vezani za obora koji se nalaze u inozemstvu. 2013. godine Filipini su započeli postupak arbitraže protiv Kine i kao odgovor na to Kina je odbacila arbitražu i vratila tužbu Filipinima. 12. srpnja 2016. godine sami arbitražni sud je donio svoju formalnu odluku za Kinu odluka e, suda da odbaci njihovo potraživanja na e, granici razgraničenja na temelju povijesnih prava bio je doista snažan udarac kada je riječ o unutarnjoj kineskoj politici ta odluka je režimu neprihvatljiva i vrši golem pritisak na kinesku vladu da reagira na to i spasi obraz. Peking je dakle odbacio odluku suda i predsjednik Kine je rekao da kineski teritorijalni suverenitet i prava na moru neće biti ugrožena tom odlukom i potvrdio da Kina i dalje nastoji rješavati sporove sa svojim susjedima. ASEAN i zemlje članice ASEAN su ostale prilično neutralne i izbjegle su spominjanje odluke od 12. srpnja u zajedničkom priopćenju sa sastanka ministra vanjskih poslova ASEANA koji se održao krajem srpnja 2016. godine. U listopadu prošle godine predsjednik Filipina otišao je na posjetu Peking i e, rekao je svojim domaćinima da želi sklapati prijateljstva, a ne ulaziti u sukob. Predsjednik Duterte je najavio da će smanjiti svoju vojnu suradnju sa SAD-om i oba predsjednika su se složila da će ponovno uspostaviti izravne pregovore o sporu u Južnokineskom moru. Također su se dogovorili da će uspostaviti zajedničku obalnu stražu i odbor za obalnu stražu o pomorskoj suradnji pokazuje također i gestu prema filipinskim ribarima, odnosno ta gesta omogućuje Kini da e, obeća pomoć u akvakulturi i u obradi ribe. U smislu ulaganja Kina je dogovorila financiranje infrastrukture na Filipinima, ukinula embargo na uvoz tropskog voća i izjavila da će promicati turističke odlaske Kineza na Filipine, ali predsjednik Duterte je rekao da neće pokrenuti zajednička istraživanja s Kinom e, za naftom i plinom u Južnokineskom moru. Predsjednik Duterte je također zatražio od Kineza pomoć u suzbijanju oružanih pljački terorizma na, e, na Filipinskim morima i predložio je proglašavanje zabranje e, ribarstva u spornim područjima koja su sada pod nadzorom Kine. Budući da je Kina nuklearna sila, jedan od prioriteta za Kinu je također i jedno pouzdano nuklearno sredstvo odvraćanja, odnosno strateški balistič, e, podmornice sa strateškim balističkim e, raketama, SSB ovima i za Kinu Južno-Kinesko more treba biti sigurno upravo za upotrebu tih e, raketa. Kina želi nastaviti, odnosno uspostaviti kontrolu nad morima kako bi spriječila SAD u provođenju operacije nadzora u otkrivanju kineskih podmornica. Kao veliki e, operater u globalnom e, globalnoj trgovini Europska unija se snažno oslanja na pomorske pravce komunikacija na Indijskom oceanu i u Kineskom moru. I glavna opasnost za Europsku uniju jest e, da E, suprotstavljanje velikih sila može imati utjecaja ne samo na odnose na južno Kineskom moru, nego i na Indijskom oceanu i to do te mjere da bi to moglo e, dovesti do destabilizacije u Africi i na Bliskom istoku. Odnosi između Europske unije i Kine su uglavnom gospodarske i komercijalne prirode i e, trgovinska razmjena je također važna sa ASEANom, Japanom, Južnom Korejom, Australijom i Novim Zelandom. Europska unija i Kina su potpisale sporazum o gospodarskoj i komercijalnoj suradnji 1985. godine koji se sastoje od e, dijaloga na tri stupa, odnosno političkom, gospodarskom i kulturnom stupu, a također i razmjeni u području obrazovanja. 2013. godine usvojena je strategija za suradnju do 2020. godine, koja međutim nije uključivala slobodno trgovinski sporazum. 2015. godine trgovinski deficit Europske unije s Kinom dosegao je 180 milijardi eura. Otvoreni su još brojni trgovinski sporovi, ali sve dublje gospodarske veze Europske unije sa Kinom nisu dovele do stvaranja užih političkih ili sigurnosnih odnosa. Odloga Donalda Trumpa da ne podrži TPP može otvoriti nove mogućnosti za pregovore protiv jačanja globalnog protekcionizma. Kada je riječ o ASEANu, gospođa Mogherini izjavila je da je partnerstvo između Europske unije i ASEANa od najveće važnosti. Prvi puta u srpnju 2014. godine u Briselu na programu 20. sastanka na vrhu bila su sigurnosna pitanja, a u srpnju 2016. godine dogovorena je suradnja na planu puta ka jednom strateškom partnerstvu između ASEAN i Europske unije i također je dogovoreno jačanje suradnje na suzbijanju krijumčarenja i terorizma i također u pomorstvu, što uključuje i sigurnost na moru. Europska politika prema ASEANu naravno se natječe sa kineskim projektom OBOR. Iako su kineski lideri izjavili da je Azija otvorena prema svijetu, stalne izjave poput Azija za Azice i e, zajednica sa zajedničkom sudbinom e, zvuče kao bljeda kopija Monroeve doktrine iz SAD-a za e, američke kontinente i također e, zvuče kao ponašanje japanske imperialističke politike Velike istočne Azije. Sa SAD-om Europska unija i zemlje članice imaju dugotrajne odnose na političkom, gospodarskom, kulturnom i e, sigurnosnom planu i i SAD i Europska unija surađuju u uspostavljanju međunarodnog prava i odredaba koje sada upravljaju svijetom. Većina članica Europske unije je također članica NATO-a i e, imaju i suradnju u području sigurnosti i obrane sa SAD-om. Izbor e, Donalda Trumpa, međutim, e, može predstavljati razlog za zabrinutost u Europskoj uniji s obzirom na njegove brojne izjave o izoliranju SAD-a. Europska unija se suočava sa dvostrukim izazovom u ovom području. S jedne strane treba se suočiti sa ekspazionističkom strategijom Kine, e, što uključuje i kontekst e, međunarodnog prava s time u vezi, a s druge strane strateški rivalitet između SAD-a i Kine može imati vrlo negativan učinak na, e, na svjetsko gospodarsko stanje i Europska unija bi morala možda odabrati strane u tom sukobu. Iako se stalno poziva na UNCLOS, Europska unija nije se uplitala u južno-kineski spor. E, odluka Kine da zanemari odluku suda može otvoriti također put drugim sporovima i dovesti u, e, u pitanje i samo pravo. Europska pomorska politika može se iskoristiti kao osnova za raspravu između sukobljenih strana i u rješavanju spora Europska unija bi trebala razmotriti strateške interese Kine u pomorskoj bazi Julin u Hainanu i mogla bi savjetovati sukobljenim stranama da postignu kompromis u tom konkretnom dijelu Južnokineskog mora, iako se to možda ne poklapa sa stajalištima SAD-a. Dakle, sada ću prijeći direktno na e, opcije politika za Europsku uniju. Pouzdajući se e, u jedan e, lakši me mekši pristup e, sa fokusom na međunarodno pravo, Europska unija nije prepoznata kao e, jak akter u smislu sigurnosnih politika, e, što je ostavlja neke mogućnosti da inicira mehanizam upravljanja pomorskom sigurnošću. I okvir koji može ublažiti rizik područja Azije Pacifika E, na koji utječu e, tenzije velikih e, sila. Opcije politika bi mogle biti sljedeće. Prvo, u skladu sa globalnom strategijom Europske unije, prva aktivnost bila bi stvoriti jednu kredibilnu, vjerodostojnu uniju koja bi bila utemeljena na zajedničkim vrijednostima koje Europska unija želi raspraviti te probleme na jednakoj razini sa ostalim e, zemljama. Druga stvar, Europska unija uvijek promiče e, međunarodno pravo unklos i e, kao temelj upravljanja pomorskom sigurnošću ne može prihvatiti kinesko odbijanje odluke stalnog arbitražnog suda. Dakle, Europska unija mora moći izbjeći konfrontaciju između, odnosno sukob između Kine i SAD-a što bi imalo neposredni učinak na pomorski e, promet i trgovinu, svjetsku trgovinu. E, sa razvojem e, pravila ponašanja zakonika i južno kinesko more bi trebalo biti zapravo predmet ovih bilateralnih i multilateralnih rasprava koje se moraju odviti kako bi se izvršao sporazum o E, ograničenjima ekskluzivne gospodarske zone, o e, ribarskoj politici i okolišnim pravilima i o slobodi plovidbe u tom području e, u skladu sa unclos ali isto uzimajući u obzir sigurnost od svih aktera. Treća stvar, kao što je rekla visoka predstavnica, Europska unija bi trebala intenzivirati relacije sa, e, svoje odnose e, kako bi e, pridonjala mjerama građanja povjerenja. Četvrto, evolucija kineske strategije situacija na istočnom i južnom kineskom moru zahtjeva konstantni nadzor. E, peta stvar, interesi Europske unije nisu uvijek usklađeni sa interesima SAD-a i Europska unija e, zapravo ima koristi od jedne nezavisne pozicije e, u vezi sa pitanjima sigurnosti povezanim u Aziji. Države članice Europske unije moraju također razmotriti činjenicu da su odnosi sa SAD-om se promijenili i mm, nastavit će se mijenjati. Predsjednik Trump je objavio da će on dati manje podrške e, i zapravo se udaljiti e, od svojih e, europskih saveznika. Europska unija stoga mora ojačati obranu i sigurnosne veze među svojim državama članicama pojačati svoje napore obrane i imati veću važnju ulogu unutar NATO-a. A šesto, element, odnosno pozicija SAD-a kao e, zemlje koja uspostavlja ravnotežu u Aziji, e, zahtjeva da Europa preuzme veću odgovornost za stabilnost e, u svom neposrednom okruženju, posebice na Mediteranu, u e, zapadnom Indijskom oceanu, u Africi. Svi se slažu da je operacija Talanta na rogu Afrike veliki uspjeh. Unutrč e, poteškoćama ove misije operacija Sofija e, spašava e, živote migranata i pomaže Libiji da ponovno izgradi svoju mornaricu i svoju obalnu stražu. Stalna aktivnost Euromarfora zajedno sa europskim pomorskim snagama bi ponudila nužna sredstva za prisutnost i nadzor e, pomorskih puteva i spriječila krizu. Obor e, otvara mogućnosti za Europsku uniju da e, e svoje geostrateške ambicije u centralnoj Aziji, E, produbljujući strateško partnerstvo između Europske unije i Kine kroz suradnju e, kao što je odlučeno 2007. E, i potvrđeno 2015. Ovo bi zapravo moglo dovesti do pomirbe između Europske unije i Rusije i poboljšanja odnosa. To bi moglo biti također i vrlo korisno za Europsku uniju da vidi kako njezine postojeći mehanizmi i strategije mogu biti povezani s oborom i kako e, ove strategije e, mogu zapravo pomoći e, globalne strategije Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku. Deveto, nove inicijative Kine će ubrzati rast njezinog utjecaja u pomorskom području kao i u Aziji, Africi i Europi. Europska unija mora imati jedan proaktivan pristup i blisko surađivati sa lokalnim akterima i koordinirati e, aktivnosti i programe s Kinom e, kada su ti programi u dodane vrijednosti. Naprimjer, Europska unija ima zaista veliki interes u podupiranju e, Afričke integrirane pomorske strategije 2050. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti. Admirale, hvala vam najljepša na vašoj zaista iscrpnoj prezentaciji. Kao što vidite, mogli smo e, čuti sada e, razna stajališta o razvoju e, ove situacije u jugoistočnoj Aziji, posebice u sferi pomorstva. Dakle, ja sada govorim e, kao članica Europskog parlamenta, ne e, kao članica ovog pododbora. I e, moram reći da je to jedan staromodni koncept savezništva u obrambenoj politici. To znači da smo ograničeni određenim vrijednostima i određenim pravnim obvezama koje se oslanjaju na multilateralne sporazume kako bismo se obranili od vanjskih prijetnji. Naravno, to je uvijek teško. Postoje mehanizmi za to unutar e, NATO-a. Postoji članak pet koji to osigurava. No, u smislu e, političke analize, mi smo na neki način obvezani da se ponašamo podrženim pravilima. Što se tiče znanstvene analize, mi bismo trebali sagledati sve potencijalne scenarije i sagledati cjelovitu e, sliku koja je vrlo komplicirana. Politička realnost je takva da smo mi povezani s nekim stranama u ovom sukobu, a neke strane su ovdje samo vanjski partneri. U ovom slučaju, u slučaju spora e, između Kine i SAD-a, barem iz, mog, e, iz moje perspektive, e, treba uzeti u obzir velika postignuća kineskog naroda, kineske, države. E, ja također tu vidim, uočavam određene izazove. Politika Kine također i naspram Amerike. Na primjer, ako pogledamo ravnotežu trgovinskim odnosima između nas i Kine postoji veliki višak i uzimajući u obzir da e, je ova neravnoteža povezana sa jeftinom radnom snagom u Kini i nižim standardima u mnogo područja, to znači, odnosno to predstavlja e, izazove za našu e, socijalnu sigurnost. Još, jedna, još jedno promišljanje, još jedna stvar koju bih željela reći je sljedeća. Ako uzmemo u obzir pravne temelje i usporedimo činjenicu da SAD nije nisu ratificirale uklos, a s druge strane e, činjenicu da Kina bila predmet ove negativne odluke, odnosno presude stalnog arbitražnog suda, tada e, su temelji ove ovdje slabosti različiti. U slučaju SAD-a e, radi se o tome da kada se poštuju visoki standardi, tada su oni temelj e, politika a neratificiranje e, toga je jedna druga stvar, jer postoje vrlo e, važni pravni temelj za e, određene operacije. Međutim, ratificirati, ne ratificirati, ne poštivati je nešto sasvim drugo. U SAD-u je to predstavlja slabost, dakle da je službena e, stranka u sporu e, koji se odnose na Filipine i Kinu. Međutim, pravni temelji e, naprosto nisu isti. Kina ne ispunjava međunarodne pravne obveze, a SAD ispunjuju svoje visoke standarde, međutim bez e, ratifikacije. Ratificiranja to znači da ne krše e, međunarodno pravo. Dakle, tu govorimo o dvije različite stvari, ali evo, to je samo moje razmišljanje. Gospodine Butikofer, da li biste željeli dodati nešto? Evo, ja želim pozvati kolege, kolegice da možda komentiraju Gospodine Buhner, izvolite. Hvala vam lijepa. Evo imam samo jedno kratko pitanje. Što mislite e, pod time da bismo mi trebali imati jaču, veću ulogu u morima e, oko nas, recimo u Gineskom zaljevu, kako bismo to trebali ostvariti? Kako bismo mogli ojačati našu prisutnost i podići svijest mm, što se tiče naših pomorskih snaga. Kako bi to izgledalo u praksi? Ako nema danjih javljanja za riječ, onda bih ja želio reći nešto. Želim zahvaliti admiralu na njegovoj prezentaciji koja je pokrila mnoga područja Nisam siguran da li imamo dovoljno vremena da prodiskutiramo svim aspektima. Želio bih se koncentrirati na tenzije u Južnom Kineskom moru i možda komentirati obor. Na prvom mjestu kineske pretenzije, eh, odnosno potraživanje u Južnom kineskom moru, su se promijenile tijekom vremena. takozvana linija devet eh, crtica, odnosno ta granična linija za koju se Kina zalaše, danas je eh, imala zapravo 11 crtica, odnosno manjih granica i bilo bi interesantno vidjeti kako su se ove dvije granice, odnosno crtice, izgubile tijekom Vjetnamskog rata Kina e, je odustala od te dvije crtice e, kako bi pomogla Ho Chi Minu e, u njegovoj borbi protiv invazije SAD-a. Ne želim sada ići u detalje, ali to, dakle, da su se pretenzije mijenjale tijekom vremena, nisu uspostavljene tijekom dugo vremena. Također, e, američki State Department je pokazao da se taj pojas, ta granica devet e, linija pomakla bliže e, susjednim granicama susjednih zemalja. Međutim, bilo kako bilo, usprkos eh, uzavši u obzir odluku stalnog arbitražnog suda, mi moramo eh, biti svjesni da Kina ima sredstva da podupre njezina potraž, svoja potraživanja na način na koji to ne može učiniti niti jedna zemlja u regiji. Mislim da je vrlo relevantno da mi inzistiramo na eh, međunarodnoj vladavini prava, jer to je nešto što svi e, poštujemo i što smo potpisali. Praktična politika ne može biti usmjerena na nikakve druge države koji, koje bi izrazile svoja potraživanja, svoje pretenzije, mi moramo doprinijeti koliko god možemo miru i stabilnosti u regiji, jer imamo interes tamo u tom smislu i mi također. Naravno, mm, situacija naginje prema jačoj e, ulozi Kine i sve snažnjoj e, sposobnosti Kine da e, utvrdi svoje svoja potraživanja, svoje pretenzije i to definitivno ima učinak na geostratešku situaciju. Međutim, također postoji i učinak, efekt na sigurnosnu situaciju u Tajvanu. Ne znam je li to bilo spomenuto, ali to je također i dio cjelokupne situacije. Ne podupirem e, interpretaciju ovog sukoba e, koja kaže da je ovo sukob između Kine i SAD-a. Ja mislim da e, se pretenzije Kine i nekih njenih susjeda preklapaju i naravno SAD je svjetska sila koja daje veliku e, važnost e, slobodi plovidbe e, na otvorenim morima. Međutim, ne bave se pitanjima koji otoci ili što pripada kome, nego jednostavno želi poštovati međunarodno pravo. To bi definitivno ojačalo SAD ako bi zapravo ratificirali e, UNCLOS umjesto da e, se drže glupe odluke Senata da ne ratificira. Bez obzira da li e, su ljudi služili i službenici služili pod republikancima ili demokratima, bitno je da oni žele ratificirati UNCLOS i e, dakle bitno je da su imenovani i da osiguraju da se UNCLOS ratificira. Želim upozoriti da postoji opcija politike da mi spriječimo sukobe na Južnom Kineskom moru. Međutim, mislim da mi nemamo dovoljno snage da e, zapravo budemo akter u tom području. I mislim da to ne bi bilo dobrodošlo u toj regiji. Međutim, mi možemo pomoći pri, pridonijeti stabilnosti putem e, dvostrukog e, pristupa. S jedne strane možemo se strpljivo zalagati za primjenu vladavine prava, a s druge strane možemo e, ojačati e, našu razmjenu i strateško partnerstvo sa e, zemljama ASEANA. Europa može učiniti mnogo više da pomogne ovim zemljama da se bore protiv jakih sila koje imaju utjecaj na njih. bitan je mm, sporazum između Europske unije i ASEANA e, koji je sve popularniji među zemljama ASEANA. Mislim da bi takav sporazum imao mm, dobru pozitivnu geo stratešku vrijednost e, mimo e, aspekta koji se tiče e, trgovine i gospodarske suradnje. Što se tiče obora, odnosno strategija jedan pojas jedan put, to je više od strategija, bih rekao. Predstavlja veliki otisak novog međunarodnog poredka koji je organiziran kao paradigma e, čvorišta, pri čemu je čvorište e, Peking. To bi se temeljilo na načelima multilateralizma. E, također je zanimljivo vidjeti da je Kina pozvala gotovo sve da se pridruže projektu obora. Jedina zemlja koja nije eksplicitno spomenuta u tom smislu, iako igra važnu ulogu, ima važnu ulogu u budućnosti rute obora su upravo Sjedinjene države. I mislim da to nije slučajnost. Stoga mislim da bi bilo neizbježno sagledati iz perspektive jednog praktičnog pristupa pozitivne e, mogućnosti koje se ukazuju pod strategijom obor. Iskušenje je jednostavno preveliko da pretpostavimo Mm, to međutim moramo imati jasnu viziju i razumijevanje gdje nas to može odvesti. I nisam siguran da su europske institucije e, uvijek pokazale to razumijevanje u dovoljnoj mjeri. E, da, mislim da što se tiče e, zadnjih, komentara se slažem s vama. Također i u smislu politika naših država članica. To je nešto potpuno drugačije, ali evo, admirale, mislim da je vrijeme da vi ponovno preuzmete riječ, ali prije toga bih vas željela zamoliti da razjasnite koji je zapravo bio razlog za ovu, ovu ideju puta pomirbe sa Rusijom, jer naši uvjeti su vrlo jasni. E, Europska unija, posebice, moja regija, središnja i istočna e, Europa, zapravo vidljivo navodite razloge, tako da eto, molim vas da odgovorite. Hvala. Evo, ako, mogu, reći ću, odgovorit ću na francuskom. Počet ću sa odgovorom na prvo pitanje. To je pitanje koje se tiče pomorstva. Znam da nitko na Mediteranu, mislim, dakle, dakle, Europa nije vidljiva na Mediteranu. Rusija i Kina jesu, ali da li je to prihvatljivo? da li je prihvatljivo da Europska unija ne bude prisutna na eh, području koje je prioritetno za naše interese? a to je Mediteran, ne, iz moje stajališta ne. Mi smo, dakle, e, prisutni u projektu Atalanta koji je bio izuzetno uspješan i pomaže e, Somaliji da se vrati na noge, e, rješava problem piratstva, ali postoje i druga mjesta koja imaju direktan učinak na naše interese kada govorimo o kineskom e, zaljevu gdje mi imamo e, gospodarske interese gdje su gdje možemo vidjeti e, zalihe nafte i plina i gdje surađujemo s Afrikom to je zapravo način na koji trebamo funkcionirati treba spriječiti migracijske valove da, da porastu jer oni ugrožavaju Europu. Bitno je zapravo osigurati stabilnost e, i e, sigurnost na ovom području, također pružiti pomoć e, mornaricama afričkih zemalja. Da, one preuzmu važnu ulogu. Dakle, ja bih zaista želio da europske snage budu vrlo vidljive u tom području to u područjima koje su od našeg velikog interesa. I kada sam radi u Francuskoj, ja sam pokušao uspostaviti ovu vezu, eh, eh, ovu internacionalnu vezu u Ginijskom zaljevu, jer smo eh, tamo prisutni u 1996. ali nije bilo mnogo uspjeha u tome. Međutim, mislim da bismo trebali uspostaviti takvu jednu zajedničku prisutnost i povećati vidljivost Europe. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje. A što se tiče drugih pitanja? koja su vrlo bitna, žele bih e, reći sljedeće. Svjestan sam da sam rekao i nešto više, odnosno otišao dalje od slobode plovidbe mora. Kada govorimo o morskim linijama, komunikacijskim linijama, od kineskih pa sve do europskih luka postoji cijeli lanac koji moramo sagledati e, da bismo vidjeli gdje su rizici, gdje su te slabe e, e, karike. Europa ne, nema interesa u sukobima na e, Južnom Kineskom moru. Europa zapravo treba učiniti sve što može kako bi se izbjegli sukobi na Južnom Kineskom moru. I rekao bih da Europa ima alate koje nitko na svijetu nije do sada e, izgradio. Zapravo to je ta integrirana pomorska politika koja je e, fantastična, koja je stvorena 2000 sedme godine i želio bih vidjeti da ta politika diše punim plućima, je ta integrirana pomorska politika kamen temeljac je najvažniji faktor međunarodnih odnosa eh, između europskih zemalja i savršeno je eh, dosjedna viziji eh, zaštite okoliša, planeta i također u skladu s potrebom da riješimo pomorske sporove, odnosno razlike. Europa održava mir u području pomorstva i način na koji smo mi uspostavili taj mir u Europi e, bi se trebao aplicirati na druge zemlje. Trebali bismo pomoći drugim zemljama u procesu e, iznalaženja načina da se uspostavi mir. Dakle, ne želimo da jedna velika zemlja naprosto e, iskomunicira drugim zemljama svoje pretenzije da to tako jednostavno bude, da to bude gotova stvar. E, naravno, to je politika koja dugoročno može potkopati vlastiti razvoj, ali u našem interesu e, imati prisustvo koje ne ugrožava e, druge i koje bi im zapravo pomoglo da riješe svoje sporove. Stoga mislim da možemo pomoći riješiti poteškoće probleme u Južnom Kineskom moru i mislim da e, prijedlog predsjednika Filipina upravo ide u tom smjeru, u pravom smjeru. Mislim da Vjetnam, Malezija, ostale zemlje u regiji moraju biti ohrabrene da slijede ovu viziju. To nije lako, ali će zahtijevati od nas da budemo prisutni na ovim forumima, i da pokažemo da vjerujemo u ono e, što e, predlažemo i što smo do sada učinili i u Europi. Stoga mislim da je bitno da se pokažemo kao jaka Europa koja je ponosna na svoje vrijednosti. Međutim, naravno, e, to je problem s kojim se susreću svi političari u svojim zemljama. To je ta želja da se zapravo E, na neki način uništila strategija koja je tako strpljivo i dugoročno e, uspostavljena kroz vrijeme. Međutim, ako mi nismo jaki, ako ne možemo konsolidirati naše interne strukture, e, mi nećemo moći reagirati u sukovim zemljama poput Kine. Eto, to je ono što sam htio reći. Asan je struktura koja možda nije razvijena kao Evropska unija, oni tamo čine ono što smo mi već ostvarili ovdje u Europi. Mi ga vidimo kao partnera za budućnost. Mi možemo jedni drugima pomoći. Mislim stoga da je to nešto što moramo učiniti, ali ne na ušteb Kine i SAD-a. Želimo, trebali bi uspostaviti politike koje bi omogućili iznalaženja rješenja. Naglasio sam tu činjenicu, dakle potrebu poštivanja prava mora i zakona e, odnosno pravila koje je uspostavila UNCLOS konvencija. Dakle, postoje jedno pitanje na kojem Kina neće popustiti, a to je strateška sigurnost dakle nuklearna sigurnost, to za njih nije predmet pregovora. Dakle, o tome ćemo morati e, razgovarati. Kina ima pravo zaštititi e, svoje nuklearno oružje, ima pravo zaštititi sebe Mm, moramo vidjeti na koji način se ta zabrinutost može uklopiti u razgovore koje ćemo u budućnosti voditi sa Kinom. Što se tiče projekta OBR, jedan pojas, jedan put, to su tradicionalne rute, tradicionalni putovi. Kada jedna ruta nije bila sigurna, kopnena, koristila se pomorska, pomorski put. Um, prolazak kroz određenu zemlju zahtijevati će e, raspravu, a Rusija, bez obzira htjeli mi to ili ne, sviđalo se to nam ili ne, je čimbenik kojeg moramo uzeti u obzir. Da li je u našem interesu da se Kina, e, Rusija okrene od nas prema Kini? Da oni uspostave blok zajednički? da oni uspostave drugačiju svjetsku vladu, suprotno onome što bismo mi željeli. O tome moramo razmisliti kad razmišljamo o našem odnosu s Rusijom. To su zapravo ideje koje sam ja želio predložiti, dakle ukazati e, na to da pod određenim uvjetima u nekom trenutku ćemo o tome morati razmišljati. Također e, tu e, uzmemo u obzir i ono što se odnosi na Arktik, područje na koje ne utječe situacija u Ukrajini u ovome trenutku postoji suradnja, Norveška i Rusija su nastavile aktivnosti na borbi protiv zagađenja, nečišćenja i spašavanja na moru. Dakle, bez obzira na poteškoće i naše pogreške, postoje dakle područja u kojima je u našem interesu da međusobno razgovaramo, a ne da predlažemo neprijateljske stavove. I važno je da se ova konvencija potpiše. Stalni arbitražni sud započeo je saslušavati stranke u postupku, pozvao je Vjetnam i druge države da budu posmatrači u ovom postupku. SAD je su zatražile da budu e, promatračali. to im je odbijeno jer nisu potpisale e, konvenciju. Dakle, to je jedan od problema koji proizlazi iz činjenice da nisu potpisali konvenciju. Ako se to ne učini, nećemo će biti pozvani sudjelovati ovim ovim postupcima. Zahvaljujemo. Gospodine Butikofer, želite li sada uzeti riječ? Izvolite. Dakle, osjećam obvezu odgovoriti na određene komentare e, admirala. Tu ste dakle uspostavili neke e, snažne teze. Ono što ste rekli o svjetskoj vladi Rusije i Kine mi se čini preekstremno. Alan je, e, rekli ste, zrcalo za EU. Mislim da niko u ASEANu se ne bi baš tome priklonio. Rekli ste da bi Europska unija trebala ponuditi protutežu SAD-u i Kini. Mislim da je to groteskno, zapravo absurdno. A kada kažete da Evropska unija i Kina bi trebali surađivati, a ASEAN predstavlja temelj za razumijevanje sa Rusijom, odnosno Azija predstavlja temelj za razumijevanje, posljednje razumijevanje s Rusijom. Ne spominjete ovdje invaziju na Krim i Ukrajinu. To je pogrešaj koju svi možemo napraviti, ali ono što ja odbacujem jest kada kažete da je ovaj val migracije koristili ste tu negativnu konotaciju a ja mislim da je to suprotno ljudskim vrijednostima i nije ovdje primjereno. Želite li sada uzeti riječ? Možda? Izvolite, imate riječ. Ispričavam se zbog činjenice e, da ste na ovaj način percipirali ono što sam rekao. To doista nije bila moja namjera. Nisam želio ništa isključiti u ovoj politici. Samo sam želio podsjetiti da podupirem rješenja e, za sukobe koji e, se sada događaju. Možda sam se pogrešno ili loše izrazio, a to doista nije bila moja namjera. Zahvaljujem admiralu. Željela sam i ja reći da mi nastojimo održati u ovome pododboru razinu stručnosti, imamo različite pristupe, tako da se tu vraćam na moj prethodni komentar, da razumijem potrebu da procijenimo različite scenarije, te da mm, procijenimo situaciju iz svakog mogućeg kuta. Mi smo željeli predstaviti različite studije, mišljenja, stručna mišljenja i Naravno, ja imam vlastita stanovišta koja su poprilično snažna, ali kao što znate, kao što znate i kao što vam je poznato, svjesna sam potrebe da dozvolimo izražavanje različitih mišljenja u parlamentu, a kako bismo svi bili informirani o mogućim tokovima mogućim smjerovima, mogućim platformama koje će nam omogućiti da bolje sagledamo različita pitanja. Mi moramo donijeti odluke na temelju najboljeg mogućih prikupljenih informacija, iskoristiti sve atlate na našem e, raspolaganju. Pravo glasa ovdje u parlamentu je nešto što moramo uzeti u obzir a postoji niz rezolucija i izvješća koji predstavljaju naš zajednički glas. A ovdje u ovom pododboru ja želim da mi budemo jedan forum za raspravu. I stoga želim vam doista zahvaliti na vašoj prezentaciji, na prezentaciji ove studije, a vezano uz različita mišljenja razilaženja mišljenjima. Zahvaljujem vam. Just a short Imaćemo sada kratku stanku, a nakon toga ćemo započeti sa sljedećom točkom našeg dnevnog reda. Hvala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 Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, uh, the last point of merit of our... Dakle, posljednja točka našeg današnjeg dnevnog reda jest prezentacija studije na zahtjev um, STOE, dakle odbora za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira koja je pripremljena i predstavit će se ovdje u našem pododboru. Zadovoljstvo mi je izraziti dobrodošlicu gospodinu Panagiotisu Dimincijusu koji predstavlja program C3 u okviru Agencije Europske unije za mrežu i informacijsku sigurnost tema je kibernetička sigurnost u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. E, što su naši izgledi za Europsku uniju, a zajedno sa stovom i izaslanstvom za odnose s NATO-om. Iako je ova tema, isključiva tema koja se tiče Europske unije, to jest područje za suradnju između Europske unije i NATO-a. I upravo stoga smo ovoj temi prisutkupili zajednički. Gospodine Dimincius, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, predsjedavateljice. Ne znam da li mi možete čuti. Dobar dan svima. Zahvaljujem što smo danas ovdje, što ste nas pozvali u vaš pododbor. U sljedećih sat vremena predstaviti ćemo vam rezultate ili privremene rezultate naše studije koja se bavi kibernetičkim elementima u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Ono što smo nastojali ovdje učiniti tijekom provedbe provođenja studije jest sagledati izazove i rizike za Europsku uniju te da iznađemo nekoliko rješenja, odnosno političkih opcija koje možemo predložiti na kraju. Dakle, prezentacija. Ono što ćemo danas ovdje pokriti, ja i moj kolega Đorđes, da ćemo vam jedan pregled projekta E, na koji način je ovaj projekt došao do nas, metodologiju koju smo slijedili do sada, te status i područje primjene. U drugom dijelu ćemo se pozabaviti sadržajem i rezultatima koje smo do sada postigli. Dakle, govorit ćemo o izazovima, političkim izazovima, u području kibernetike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Bavit ćemo se izgradnjom kapaciteta i izazovima koji idu dalje od same obrane, dakle u jednom širom kontekstu, te u konačnici ćemo se baviti dakle kibernetikom u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, te ćemo zaključiti sa političkim opcijama. To je naravno E, proces koji traje. E, današnja prezentacija temelji se na privremenom izvješću studije Za nekoliko tjedana će ova studija biti dovršena, mi smo poprično napredovali nakon ovog privremenog izvješća, tako da prezentacija koju ćete danas vidjeti je zapravo bliža konačnom, konačnom izvješću nego li privremenom izvješću. Dakle, na koji način je ova studija došla do Europske agencije za mrežnu informacijsku sigurnost? Dakle, ovu smo studiju proveli za Europski parlament, za pododbor za sigurnost i obranu, stoa panel, da, za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira i zatražio od emise da poradi na ovoj studiji. Dakle, imamo jedan ugovor o pružanju usluge. Projekt je započeo prošloga listopada. Dakle, već 6-7 mjeseci ovaj projekt je u tijeku zapravo. Metodologija koju smo slijedili u ovome projektu je e, polukvantitativni pristup, dakle koristili smo određenu literaturu, sagledali smo različite postojeće e, politike, e, elementi izgradnje kapacitete, akcijske planove Europske unije i samu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, a zatim smo izradili nacrte određenih e, upitnika koje smo uputili e, različitim stručnjacima. Konzultirali smo se dakle s vanjskim stručnjacima o svim ovim elementima, uključujući i e, s NATO-om, kao što je predsjedavateljica već spomenula. Zatim smo proveli dodatne konzultacije sa stručnjacima u obliku posjeta i razgovora, dakle posjetili smo Europsku agenciju za obrambenu agenciju i druge dionike, te smo zapravo pristupili unutarnjoj koordinaciji našeg tima. Naš tim se sastoji od šest do sedam stručnjaka u emisiji koji su radili i zapravo doprinijeli nacrtu razradi ove strategije. Vanski stručnjaci, dakle izvan Europske unije, odnosno e, Agencije Europske unije za mrežu i informacijsku sigurnost, kao što sam spomenuo ranije, raspravljali smo sa Europskom službom za vanske djelova, vanjsko djelovanje, Europskom obrambenom agencije, raspravljali smo E, konzultirali smo se s akademskom zajednicom, sveučilišta u Oksfordu, škola iz Italije i centrom za sigurnost iz Ujedinjene e, kraljevine. Konzultirali smo se sa kolegama iz NATO, sa e, centrom izvrsnosti u Berlinu, sa pridruženim sjedištima NATO-a ovdje u Europi, te smo kontaktirali i privatne tvrtke kao za sigurnost, e, kao što je tvrtka Melani u Švicarskoj. Dakle, status projekta, do kude smo stigli, kao što možete vidjeti, mi sada završavamo ovo izvješće, obavili smo, odnosno proveli smo 90% projekta koji je započeo u listopadu, a konačno izvješće će biti podneseno do kraja ovoga mjeseca, te će biti predstavljeno parlamentu u Štrasburu na relevantnim e, odborima početkom travnja. Početkom e, siječnja smo podnijeli privremeno izvješće, prezentacija toga izvješća se danas održava. Izradili smo određene političke opcije, neke ideje vezano uz ove opcije koje ćemo vam pokazati kasnije, dakle pri kraju, pred kraj ove prezentacije, te konačna prezentacija održat će se 6. travnja. Područje primjene, ako vidite ovu piramidu, od dna prema vrhu imamo otpornost infrastrukture, zatim e, strateško donošenje odluka te u konačnici specifični kontekst zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Sagledali smo cijeli spektar ove piramide, nastojali smo vidjeti na koji način možemo poboljšati sve ove elemente počevši od rizika i izazova i mogućnosti koje postoje za svako od ovih područja studija, kao što je stoa paneli istaknuo, je e, proučavala tri tematska područja, počevši od općeg prema specifičnom. Prvo područje, tematsko područje, bavi se izazovima politike u području kibernetike, odnosno e, prijetnji. Sagledali smo situacije država članica, eurazinu, razinu, inovacije, nove trendove u tehnologiji koji zapravo imaju utjece na kibernetiku i na zajedničku e, sigurnosnu i obrambenu politiku. Sagledali smo suradnju na različitim razinama Europske unije i na nacionalnim razinama. Drugo tematsko područje tiče se izgradnje kapaciteta, dakle izraditi kapacitete za kibernetičku obranu i sigurnost općenito. Dakle, sagledali smo postojeću situaciju, različite strategije, nacionalne strategije u području kibernetike, e, strategije na EU razini, sagledali smo pitanje e, dakle kibernetičkih napada te ulogu privatnog sektora u E, ovome kontekstu izgradnje kapaciteta. Te treće tematsko područje koje je više usredotočeno na obranu, kibernetičku obranu u kontekstu zajedničke sigurnosne i obrambene politike, sagledali smo prijetnje za misije e, te integraciju obrane, kibernetičke obrane u planiranje, te e, suradnju između Europske unije i NATO-a političke opcije koje smo sagledali. Dakle, e, ovdje smo imali šest kategorija. Otpornost na kibernetičke prijetnje, obrambenu politiku, kapacitete, industriju, tehnologiju, tehnološki odabir politika u okviru kibernetičke e, politike obrane. To je prvi dio naše prezentacije, opći uvod u studiju, područje, odnosno njen opseg, kako smo pristupili ovom, pristupili ovom zadatku, a sada ću riječ dati svome kolegi koji će vam više reći o sadržaju i o rezultatima ove studije. Hvala. Hvala, pane Otis. Dakle, u sljedećih 25 minuta nastojat ću vam dati pregled naših e, nalaza i naše analize, odnosno analitičkog rada. Mi smo započeli sa utvrđivanjem ciljeva koji su određeni natječajem i to je ono što smo prvo morali učiniti i na taj način smo uvidjeli da su prvi i drugi cilj određene natječajem bili uglavnom političke i strateške prirode. I to je politički kontekst i strateško donošenje odluka. A treći cilj je infrastruktura koja uglavnom se odnosi na nižu razinu upravne strukture, a to je taktička i tehnička. To izostavlja operativnu razinu, a tu smo mislili isto uzeti u obzir, e, zato jer e, smatramo da je operativna razina važna za sigurnost naših e, misija u okviru zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Krenuli smo o tri tematska područja koja je Panagiotis opisao, odnosno politički izazovi, izgradnja kapaciteta i zajednička obrambena i sigurnosna politika i na temelju toga nastojali smo izraditi plan puta ka izgradnji kapaciteta za ZSOP. Ovaj plan puta uzima u obzir sve tri razine upravljanja, dakle političku i stratešku, operativnu, taktičku i tehničku kako to najbolje ostvariti. Smatrali smo da je najbolji način modeliranje. Htjeli smo iskoristiti neke modele koji su razvijeni upravo za izgradnju kibernetičkih kapaciteta i za praćenje napretka. Došli smo do posebnog modela koji je izradio Globalni centar za kibernetičku sigurnost u Ujedinjenoj Kraljevini koji određuje izgradnju kapaciteta u pet područja, kao što je ovdje prikazano. Prvo je e, politika za kibernetičku sigurnost i strategije s time u vezi, zatim kibernetička kultura i društvo, zatim treće obrazovanje, vještine i usavršavanje, pravni i regulatorni okvire, na kraju standardi organizacija i tehnologija. Sve se to temeljilo na ovih pet dimenzija i to smo nastojali uokviriti našim prijedlogom. Pređemo na prvi dio studije u kojem izdvajamo glavne političke izazove za kibernetičku obranu. Imamo osam izazova koje smatramo najznačajnijima. Započet ću sa prvim, a to je osjetljiva ravnoteža između zemalja članica i Europske unije u smislu njihovih odnosnih ovlasti i odgovornosti. I naravno, to izlazi izvan okvira ZSOP-a, to je sveobuhvatni izazov koji ima veze s činjenicom da je Europska unija unija suverenih država i one imaju svoje vlastite prioritete politike i strategije za kibernetičku sigurnost. S druge strane, međutim, trebamo pojednostavljeni pristup u ZSOP u, u cilju zaštite infrastrukture i ljudi koji idu na misije van granica Europske unije. Drugi izazov je složeni skup mandata unutar europskih institucija. Dakle, imamo različite institucije koje se bave kibernetičkom sigurnošću, različite organizacije, agencije i tako dalje i postoji potreba za jednim usklađenim pristupom i to je već najavljeno u okviru za kibernetičku sigurnost koji naglašava upravo potrebu za usklađenim pristupom kibernetičkoj sigurnosti. Treći izazov je korištenje kibernetičkog prostora u ratu. Je li međunarodno pravo primjenjivo na e, oružane sukobe? To je rasprava koja je u tijeku i kada je riječ o zapadnoj hemisferi postoji određen konsenzus o primjenjivosti međunarodnog prava u kibernetičkom prostoru, ali tu treba još točno definirati što to znači. Postoji velika razlika u mišljenjima na međunarodnoj razini između istočne i zapadne hemisfere. Kao što možda znate, Kina i Rusija imaju drugačije viđenje tog pitanja i smatraju da treba razraditi poseban pravni okvir za to. I tu postoji problem, zato jer kibernetički prostor nema granica. Sljedeći izazov je brz razvoj hibridnih tehnologija i mi svi stalno slušamo u internetu stvari, ali svjedočimo i upotrebi hibridnih tehnologija u ratu. To je važno pitanje o kojem treba razgovarati, treba vidjeti kako urediti taj razvoj događaja, naročito u kontekstu ZSOP-a. Sljedeći izazov je kibernetička taksonomija i to je možda prvo područje na kojem, trebamo početi raditi, jer u Europskoj uniji, a također i na međunarodnom planu, postoje različite definicije kibernetičke tehnologije i stalno nastaju novi pojmovi poput hibridnog rata, kibernetičkog rata i tako dalje. Tako da se svi trebamo dogovoriti oko zajedničkog skupa pojmova i terminologije i na temelju toga onda trebamo unaprediti svoje napore. Zatim sljedeći izazov je veliki broj i raznolikost e, aktera u kibernetičkom prostoru u EU i zemljama članicama. Naime, spomenuli smo činjenicu da svaka zemlja ima svoja stajališta o kibernetičkoj sigurnosti, što znači da u tome sudjeluju različiti subjekti, ministarstva pravosuđa, ministarstva unutrašnjih poslova i e, druga javna ili privatna tijela. A osim toga imamo i čitav niz međunarodnih organizacija koje se bave kibernetičkom sigurnošću. Znači uskladiti rad svih tih tijela e, i e, usmjeriti ka istoj viziji je doista veliki izazov. Sljedeći izazov su preklapanja između vojne i civilne namjene. Naravno, Kibernetički napadi e, se odnose na oba ova područja. Tako da se ulaže mnogo napora u jačanju kibernetičke oprane i sigurnosti, no zbog nedostatka usklađenosti, a često i komunikacije, vidimo da dolazi do udvostručenja napora i također udvostručenja resursa koja bi se mogla iskoristiti za ukupno jačanje kibernetičke sigurnosti. I na kraju posljednji izazov je ograničena dostupnost e, podataka za razvoj politika. Dakle, o tome već razgovaramo već e, čitavo desetljeće i u međuvremenu smo trebali uvidjeti što je to kibernetička prijetnja, ustrojiti nadležna tijela i e, vidjeti kako doći do podataka koji će nam pomoći u daljem razvoju naših politika. No, to nije bilo dovoljno vremena za sve to, a osim toga postoji i pitanje pronalaženja autora kibernetičkih napada, što otežava također i prikupljanje podataka. Odmaknimo se sada od ovih izazova. I pređemo na dalje izazove koje trebamo prepoznati, odnosno to su tehnološki razvoj i inovacije i naši ciljevi u vezi sa inovacijama. U posljednjih nekoliko godina dolazi do brzog razvoja u dva područja, odnosno dvije kategorije stranica na internetu, odnosno interneta stvari i društvenih mreža i ta dva prostora doista vrlo brzo rastu, a s druge strane nemamo zadovoljavajući pravni okvir koji bi osigurao pouzdanost u korištenju tih medija. To je jedan od naglasaka naše studije, odnosno kako razraditi pravne odredbe i mjere podizanja pouzdanosti i povjerenja u ove tehnologije. A naravno, te tehnologije imaju utjecaj na civilne i na vojne emisije i na ZSOP. U kontekstu naše studije nastojali smo vidjeti kako um, omogućiti veću pouzdanost ovih medija. Pričamo na sadašnje stanje u Europskoj uniji. Imamo naš politički okvir za kibernetičku obranu koji utvrđuje pet prioriteta i 44 aktivnosti za podizanje kibernetičke sigurnosti. Pitanje je treba li nam još nešto više od toga, je li to dovoljno? Što možemo mi učiniti? Pa prvi korak je prepoznati manjkove i moguće nedostatke u ovom okviru, a također i dati doprinos u smislu operativnih i taktičnih aspekata zajedničke sigurnosne i obrambene politike. I to se sve odvija u kontekstu modela kojim pratimo sve naše napore u onih pet dimenzija koje sam spomenuo prije. Dakle, Nastojali smo mapirati e, naš e, okvir u smislu ovih pet dimenzija i nastojali smo onda prepoznati i nedostatke i predložiti e, popravne mjere. Pričamo sada na pitanja ZSOP-a i nekih posebnosti konteksta ZSOP-a. Ono što prepoznajemo ovdje je nastanak nove domene, a to je kibernetička domena kao nova domena za djelovanje i to su već prepoznale brojne zemlje članice u svojim nacionalnim eh, kibernetičkim strategijama, a također i druge međunarodne organizacije kao NATO. Dakle, imamo nov prostor za djelovanje kojem valja voditi računa pri planiranju misija zajedničke sigurnosne i, politike, e, i obrambene politike. Kibernetičke prijetnje mogu nastati u tom prostoru i biti okrenute ka drugim prostorima ili drugi prostori mogu ugroziti kibernetički prostor u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Zamislimo se na mjestu operativnog zapovjednika na nekoj misiji. Što on e, mora učiniti pri vođenju misije? Kao prvo treba prepoznati prijetnje, odnosno treba vidjeti tko e, su na našoj strani, tko su protiv nas ili oni koji su u sivoj zoni. Operativni zapovjednici imaju podjelu ugroza na različite domene i tamo prepoznaju razinu ugroza u svakoj domeni. I što moramo učiniti e, u smislu kibernetičke domene? Dakle, trebamo vidjeti koje su kibernetičke prijetnje koje mogu ugroziti našu misiju. Da bi stvari bile još gore, kibernetičke prijetnje nisu na licu mjesta misije, nego dolaze iz čitavog svijeta i to predstavlja veliki izazov za operativnog zapovjednika, odnosno on ne može imati jasnu sliku e, odakle dolazi prijetnja i tko predstavlja prijetnju za njegovu misiju. Ako razmotrimo prikaz naših misija u ovom trenutku, vidimo da imamo i civilne i vojne ili čak zajedničke misije izvan granica Europske unije. Više od 5000 ljudi je raspoređeno u tim misijama i bez obzira radili se o vojnom ili civilnom osoblju, sve te osobe moraju imati i kibernetičku zaštitu i sigurnost. Za to postoje dvije paralelne strukture u ZSOP-u. Jedna je za vojne, a druga je za civilne misije. I te dvije administrativne strukture imaju isti politički i strateški sloj no imamo različiti ustroj na e, operativnoj, taktičkoj i tehničkoj razini. Imamo neke e, strukture koje su ad hoc, e, recimo stožere, i imamo različite stožere za svaku misiju. Obje strukture nalaze se u istom kibernetičkom prostoru, dakle kibernetičke prijetnje mogu napasti pojedinačno te strukture ili obje. A budući da je kibernetička obrana jest ili bi trebala biti zajednički napor, treba nam e, bolja razmjena informacija i bolja suradnja između te dvije strukture kako bismo imali zadovoljavajuću razinu kibernetičke obrane. Mi predlažemo usvajanje zajedničkog pristupa u smislu klasifikacije kibernetičkih prijetnja za civilne, odnosno vojne misije i u tom smislu predlažemo ovaj ustroj koji se temelji na dva stupa. Prvi stup tiče se uglavnom političke, strateške te operativne razine, a drugi e, stup se tiče operativne i taktičke razine. Dakle, u prvom slučaju imamo kategorizaciju kibernetičkih prijetnji na tri razine i šest podrazina, počevo od amaterskih hakera koji to čine iz zabave ili iz hobija, sve do sponzoriranih skupina koje imaju daleko veće kapacitete i daleko veću mogućnost nanošenja štete. Osim toga imamo jedan alat koji smatramo korisnim e, za operativne zapovjednike i to zovemo operativni prostor, a to je udaljenost od operativnog zapovjednika i kibernetičke prijetnje. Tu imamo tri definicije, dakle blizu, srednja udaljenost i velika udaljenost. Ono što je blizu, to je blizu, dakle samog operativnog e, zapovjednika na licu mjesta. Zatim srednja udaljenost gdje se kibernetički napad odigrava u sustavima koje su pod nadzorom ili koje održava europska institucija ili e, privatne ili e, javne javna tijela u Europskoj uniji i na velikoj udaljenosti. Dakle, to su mreže ili sustavi koje nisu pod kontrolom europskih institucija, eh, nego su pod kontrolom drugih zemalja. Taktička i operativna razina. Na tome smo također poradili i poradili smo i na kibernetičkoj taksonomiji i tu smo prepoznali osam kategorija kibernetičkih prijetnji od koje su dvije usko vezane za kibernetički prostor. Tri kategorije su povezane sa informiranjem i sigurnošću, a ostalo je vezano uz druge domene i to je korisno za klasifikaciju i procjenu kibernetičkih promjena za taktičku razinu i onda se ta procjena nosi na operativnu razinu kako bi se u to uklopilo i procjene sa donjih i gornjih razina i došlo do jedne sveukupne procjene. Kada je riječ o političkim opcijama, kao što sam spomenuo prije, polazimo od političkog okvira kibernetičke sigurnosti. Dakle, imamo e, naš model izgradnje kapaciteta u okviru kojega nastojimo prepoznati nedostatke i tome predodajemo dodatne mjere čije poduzimanje predlažemo. Prva dimenzija naše političke opcije se dijele na četiri mogućnosti, odnosno reakcija na incidente, e, kibernetička sigurnost i zaštita, kibernetička obrana i kibernetička otpornost. Dakle, promicanje kibernetičke kulture, kibernetički mentalitet, povjerenje, zaštita identiteta, e, kibernetički kriminalitet e, i društvene mreže. Prema procjenama 85% kibernetičkih napada e, možemo pripisati ljudskom čimbeniku. Zatim treća dimenzija, kibernetička znanja i integracija u vježbe u okviru E, zajedničke sigurnosne i obrazovne politike. Zatim četvrta dimenzija, zakonodavstvo, suradnja tijela za provedbu zakona, e, pravne odredbe, međunarodna suradnja i suradnja sa privatnim sektorom i posebna, e, posljednja kategorija, dakle razvoj standarda. Tu imamo usvajanje zajedničkih standarda, zatim postojeća naša struktura zajedničke sigurnosne i obrambene politike i treće, razvoj kapaciteta na razini Europske unije zemalja članica. Dakle, u sažetku i nadam se da vas ništa previše izmorio. Prvi zaključak jest e, da kibernetički prostor se ne ograničava samo na ZSOP, nego treba razmotriti i druge aspekte i politike izvan ZSOP-a i naravno uz pomoć modeliranja treba ostvariti dosjetnost ne samo za popunjavanje rupa, nego i za prosmjeravanje resursa tamo gdje su oni najpotrebniji izgradnja povjerenja, odnosno ljudski čimbenik, organizacijske slabosti u ovom kontekstu i peto, ne i najmanje važno, integracija kibernetičkih pitanja u djelovanju u okviru ZSP-a, dakle bilo vojno, bilo civilno djelovanje. Evo, s time sam završila sa svojom prezentacijom i ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Ok, U redu. Hvala vam lijepa na ovoj vrlo iscrpnoj prezentaciji studije. Gospodin Galer eh, je prvi koji se javio za riječ. Hvala vam lijepa. Trebam se prvo ispričati jer ću uskoro morati otići. Morala sam održati prezentaciju na jednom drugom sastanku, ali sam čuo, e, dakle zakasnio sam novi ovaj sastanak, ali čuo sam drugi dio vaše prezentacije i mislim da ste adresirali nevažna pitanja. I mi ćemo morati dati odgovore na ta pitanja. A to e, je e, to su sukobi, dakle, odnosno e, zakoni koji se tiču e, oružanih sukoba na kibernetičkoj razini. Naravno, mi moramo tu aplicirati međunarodno pravo i ono mora biti primjenjivo, jer e, slično deklaraciji rata, ako ja učinim nešto da ugasim dovod vode ili struje u nekom gradu, to će imati isti učinak. To bi bilo isto kao da E, zapravo bacim bombu na e, vodene tokove, odnosno dotok e, vode ili elektranu. Dakle, to bi imalo isti učinak. Mm, zapravo s ciljem da se onemogući neprijatelj. Dakle, u smislu pravne rasprave E, ako pogledamo to kompleksno pitanje, tada da, e, odgovor je da, moramo zapravo e, predvidjeti nešto što potpada pod zakon koji se tiče rata, ratovanja i sukoba. Međutim, postoji jedna dilema koja se tiče suradnje u području kibernetike. Ako zaista želimo surađivati na učinkovit način, općenito govoreći, tada svaka država članica E, bi trebala e, e, zapravo otkriti svoje nedostatke i pokazati ih. Ne, činite to niti sa svojim, unutar svojih država članica. odnosno činite to u puno manjoj mjeri. A zapravo ponašanje aktivnosti vlasti ponekada su takva da zapravo saveznik, prijateljska država članica je zapravo neprijatelj. Dakle, svi ćemo morati učiniti nešto uh, u samopozdanju, povjerenju same nas. Dakle, nadam se da vjerujemo sami sebi i ne bi bilo dobro vjerovati neprijatelju više nego što vjerujemo sebi i to je način da uh, se zapravo uh, ojača povjerenje izazovi koji se tiču zajedničke sigurnosne obrambene politike i e, koji se odnose na misije zapravo dolaze do sljedećeg i tu imam jedno pitanje. Ako bi svatko ko sudjeluje u misiji CSDP-a e, donio svoje vlastite materijale, tada bi e, ste donijeli viruse koji su prisutni kod vas. Dakle, unijeli biste ih u zajednički sustav, a bitno je da pokušamo to izbjeći, spriječiti. Dakle, ne bi li tu zapravo bilo korisno za Europsku uniju i njene države članice e, da pokušaju raditi zajedno na tom materijalu, umjesto da svatko iz svojih pojedinačne države članice donese materijal koji potencijalno ugrožava zajednički projekt tada bismo na europskoj razini imali jedan zajednički materijal koji je čist, ne zagađen i koji e, operabilan opera bila na jednoj razini. I tada bismo također mogli zajamčiti da e, ništa štetno nije donešeno izvana. Ne znam da li je to sad trenutna praksa ili da je to nekakva perspektiva, vjerojatna perspektiva koju ćemo moći sagledati ali eto ja se zalažem za taj način djelovanja i za visoke standarde. E, izvolite, imate riječ sada. Da, moje iskustvo u vojnom sektoru je sljedeće. Ako ne uspijemo upravljati čitavim sustavom, nećemo imati sigurnost. Dakle, to bi bilo zapravo moje prvo pitanje u upravljanju. Ako, a ako govorimo o softveru i hardveru, ako e, govorimo o ruterima, e, sustavima, prijenosnim sustavima i tako dalje, ako nemamo dakle potpunu kontrolu nad svime, počeš sa čipovima, e, tada nemamo uopće kontrolu. Dakle, moje pitanje je kako možemo znati je li neki čip zagađen, infiltriran već u procesu proizvodnje. Dakle, ne možemo biti sigurni. Međutim, tu je pitanje e, nezavisnosti, suvereniteta, naše sposobnosti da se obranimo. Međutim, moramo imati kompletnu kontrolu nad softverom i hardverom, ali na početku, dakle, prva stvar je siguran softver. Svatko tko ukrade vaše podatke, informacije, može dopriti do sustava. Dakle, bez da svako ukrade podatke, e, može učiniti štetu sustavu. Dakle, to je ten tehnološki problem i u tom smislu mi gubimo. Jedina e, tvrtka koja e, proizvodi e, čipove u Europskoj uniji trenutno se bori za preživljavanje i mi ćemo morati imati vrlo ambiciozne E, programe ulaganja koji će biti u 20-30 milijardi eura kako bismo mogli biti konkurentni na svjetskoj razini, a postoji pet različitih tvrtke proizvode Dakle, to je jedan od ključnih aspekata. Još jedna stvar koja se tiče e, kiber napada. Mm, nedavno smo svjedočili tome da nisu samo Rusi koji e, provode napade nego e, špionažu. Vidjeli smo njemačkog predsjednika, francuskog predsjednika. Vidjeli smo da se i njih nadgleda, prati njihovi mobilni uređaj su praćeni. Oni su ranjivi i bilo je moguće ukloniti informacije s njihovih e, mobilnih telefona. E, ja sam zapravo došlo do saznanja da Amerikanci imaju centar, ne znam u kojem veleposlanstvu, ali to je tek nedavno otkriveno, da e, možete zapravo ljude uvjeriti ako ste Amerikanci da su Rusi ti koji vrše napade. Dakle, ta cijela situacija je vrlo kompleksna. Sad se vraćam na svoje prvo pitanje. E, jedini, e, odnosno jedini način da budete sigurni jeste da imate kompletnu kontrolu nad softverom, nad hardverom i to bi bili temelji dobrih e, osnova, dobrog sigurnosnog sustava. Ako materijali, ako e, su softver i hardver, već kontaminirani, to bi bilo jako teško za riješiti. I sada, e, gospodine Kuze, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja imam niz pitanja da sastavite, kako biste sastavili izvješće, vi ste izvršili e, analizu. Dakle, koji su najčešći kibernapadi, koje su konkretne karakteristike tih kibernetičnih napada? To je prvo pitanje. A kada govorimo o vojnom sektoru, na kojoj razini se odvijaju e, kibernetički e, napadi? Da li je to niska, visoka razina? Također, pitam se kako bismo se borili e, protiv ovih e, kibernetičkih napada, postoje li kakve protumjere kako bismo zaštitili misije CSDP-a? E, prije nekoliko godina bili su slučaje, vidjeli, svjedali smo slučajima špionaže, mm, vidjeli smo kako Amerikanci špioniraju neke od predsjednika iz Europe i neke od europarlamentaraca. dakle, vi nas morate zaštititi ne samo od nas i naših neprijatelja, nego od naših takozvanih prijatelja. Hvala. Gospodine Buhner, izvolite. Evo samo jedan kratak komentar, molim vas. Dopustite mi. Mm, cijelo vrijeme nas slušaju i prate. Ja sam to i sam iskusio. Međutim, želim e, znati sljedeće. Da li postoje ekvivalentan europski centar koji bi se bavio spriječavanjem špionaže. E, gospodin Karler je već govorio o nekim slučajevima koji su se dogodili i u nekim kompjuterskim programima postoje mogućnosti e, ostranjivanja podataka inkorporiranih u taj software. Da li Europska unija može nešto učiniti po tom pitanju? To je moje pitanje. Gdje je tu Europska unija u smislu E, sprečavanja ovih prijetnji. Eto ga, svi su e, se javili za riječ koji su to htjeli, a sada gospod to panelisti i vi imate riječ. Hvala vam lijepa. Počet ću sa prvim pitanjem, odnosno prvim komentarom koji se tiče potrebe za većim povjerenjem. Mi zaključujemo da je to vrlo važna tema i ona se zapravo naglašava vrlo puno u našoj studiji. Jačanje povjerenja E, jest proces, to je kontinuirani proces unutar kojeg predlažemo nekoliko mjera. U našoj studiji predstavili smo te mjere i načine kako ih možemo primijeniti kako bismo povećali povjerenje. Međutim, to je kontinuirani proces, kao što sam rekao, i moramo biti vrlo pažljivi. Što se tiče pitanja koje se koje je povezano sa zajedničkim opremom u misijama csdp p-a, odnosno zajedničke sigurnosne i obrambene politike, to ne postoji. E, nedavno smo pohodili jedan sastanak Europske obrambene agencije i e, države članice i e, državni odvjetnici počinju ići u tom smjeru i e, zapravo nije još ništa postignuto. Dakle, važno imati zajedničke alate, ali mislim da moramo razmotriti, otići jedan korak dalje. Ne samo imati zajedničke alate, nego i zajedničke e, skupine stručnjaka koje mogu podupirati misije i kibernetičke elemente tih misija. Što se tiče pitanja čipova, to je poznat problem. Integritet e, lanca dobave elektroničke e, opreme je zapravo jedna slaba karika i najjači argument ovdje je da Europska unija bi trebala promicati podržavati europsku e, IT industriju, odnosno industriju proizvodnje tehnoloških komponenata. Dakle, mi ovdje moramo staviti veći naglasak, odnosno dati više ovlasti Europskoj uniji kako bi IT industrija ojačala. Što se tiče tehnoloških problema, mislim da su oni vrlo važni. Kao što sam rekao, promicanje IT industrije u Europi je ključna stavka, ali mi smatramo da većina problema nisu tehnološki per se, već postoje e, problemi na višoj razini, organizacijskoj ili pravnoj. Dakle, to su problemi koje također moramo e, adresirati kao e, opcije naših politika. Što se tiče kibernetičkih napada, koji dolazi sa strane saveznika, moje osobno mišljenje jest to da moramo početi sa građanjem mjera e, povjerenja, ali Đorđe će reći nešto više o tome. A što se tiče najčešćih e, kibernetičkih napada, u jednom od slajdeva mi smo naglasili, kao što ste mogli vidjeti, e, koje, su potencijalne ugroze. Ako pogledate u tablicu pred vama, možete vidjeti E, da je to nešto što mi obavljamo na godišnjoj e, razini kao nezavisna agencija mi smo pokušavamo biti vrlo objektivni što se tiče podataka u ovoj tablici vidite najčešće prijetnje za 2015. i za 2016. ove dva stupca, ove tablice i vidite da li se te prijetnje, odnosno ugroze postaju ozbiljnije ili manje ozbiljne. Evo gore možemo vidjeti e, razne vrste prijetnji. Dakle, ono što e, predlažem jest da e, imate uvid u tu studiju koju, koja se zove E, okvir prijetnji e, Enisa, je odnosno naše agencije i koju možete konzultirati. Na posljedku e, postoji da li postoji agencija koja se bavi prisluškivanjem ili špionažom? Ne, mislim da ne postoji ništa, nikakva agencija koja bi se bavila tim stvarima. George, izvoli, evo ja ću samo komentirati neka od vrlo zanimljivih pitanja koje se ti dotakao što se tiče međunarodnog prava. To je jako važno područje. Prvo se moramo u Europskoj uniji složiti međusobno eh, oko procesa. Jedan mogući put bi bio eh, učiniti dosljednijima kibernetičke strategije unutar Europske unije među državama članicama. Zatim bitno je promicati doprinose raspravama na europskoj razini i e, u provesti mjere građanja e, povjerenja kako bismo pokušali riješiti ove probleme. To nije jednostavno, kao što sam vam rekao, ne postoji samo e, nedostatak dosljednosti na području Europske unije, ali također postoji razlika u mišljenjima između istočne i zapadne hemisfere. Kada govorimo o pitanjima vezanim sposobnosti, mogućnosti, definitivno moramo jačati kapacitete i moramo biti e, sigurni e, da materijale koje koristimo su sigurni. E, to uopće nije u pitanju. Što se tiče kibernetičkih napada, i okvira ugroza, moram reći da u našoj studiji mi sastavljamo Mm, tri e, studije slučaja o mogućim učincima kibernetičkih napada koji su se mogli dogoditi, koji bi se mogli dogoditi za vrijeme CSDP misija. E, kibernetički napadi bi mogli se dotaći sva, sve tri razine e, sustava. Dakle, u jednoj od studij slučaja govorimo o nečemu o čemu sam sigurna da ste već čuli, a to su nedavni kibernetički napadi u Ukrajini. Naveli smo kako kibernetički napad može imati učinak na najviše e, razine administracije, kako ima psihološki učinak, a također e, ima za, dakle, e, zapravo usmjerene na uništavanje infrastrukture i ugrožava administraciju ilustraciju. Ja ovdje predstavljam studiju slučaja koji se dogodio prije deset godina u kojem je jedna zemlja koristila kibernetičke kapacitete kako bi e, zapravo omogućila radare. I tada su e, postali zračni napadi koji nisu mogli biti e, uočeni. Dakle, ovi kibernetički napadi imaju za cilj Uh, ugrožavanje, onemogućavanje CSDP misija u Latinskoj Americi događalo se mnogo kibernetičkih napada, oni su bili dio organiziranog kriminala koji je imao za cilj oslabljivanje uh, političke razine u zemljama Latinske Amerike. Naravno, to može također imati i učinak, negativni učinak na misije CSDP-a, može ugroziti kredibilitet misije ili kredibilitet, odnosno zemlje u kojoj se ta misija odvija, dakle može imati politički učinak. Dakle, mi tu imamo nekoliko slojeva što se tiče kibernetičkih napada, može postati jedan napad, ali i nekoliko koordiniranih napada e, putem različit, na različitim razinama i u različitim zemljama. Što se tiče mogućnosti e, znam da postoji jedan e, obavještajni sustav koji ima neke mogućnosti prikupljanja informacija koji može učiniti nešto, ali slažem se sa kolegom da e, ne postoji nikakva agencija koja bi se bavila sa prisluškivanjem i špionažom. Hvala vam lijepa. Ako se nitko drugi nije javio za riječ, Željela bih zahvaliti e, našim panelistima na detaljnim, iscrpnim e, prezentacijama studije NISE i e, nadam se da ćemo evo, ostati u kontaktu jer je kibernetička sigurnost jedna od tema koju moramo sagledati iz perspektive Europske unije, NATO-a i zajedničkog stajališta. Hvala vam lijepa. Molim kolegi i kolegice da ostane još malo. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for these uh, two days. Dame i gospodo, hvala vam lijepa na uh, E, ovim dvodnevnim iscrpnim raspravama. Nadam se da je dnevni red bio zanimljiv e, svima vama. E, željela bih zahvaliti svim prevoditeljima, prevoditeljicama na dobrovoljnom poslu, također i tajništvu. Što se tiče točke dnevnog reda razno, ako nitko ne želi predložiti ništa, tada bih željela zatvoriti sastanak zaključiti sastanak, posjećajući vas da će se sljedeći sastanak održati u travnju 11. i 12. u Briselu. Hvala vam lijepa.